Jučer je objavljeno da e, odbor za pravna pitanja nema e, ništa protiv ove rezolucije. E, nije došlo do nikakvih primjedbi u unutar 24 sata. Prema poslovniku onda je to usvojeno. Zajedno sa usvojenim tekstovima će se to